onorevoli deputati poštovani zastupnici danas prilikom otvaranja ove nove sjednice još smo jednom prisiljeni misliti na nevine žrtve žrtve međunarodnog terorizma i ludila tog terorizma u ime svih nas vrlo oštro osuđujem takav čin nehumanog nasilja i izražavam ovdje bliskost i solidarnost obiteljima žrtava napada u e, Barceloni, Kambrilsu i u Turku u Finskoj. Nažalost, bilo je i drugih terorističkih napada izvan europskih granica. U mislima smo i sa neeuropskim zemljama eh, tih barbarskih čina. Danas je točno 16 godina od napada na Twin Towers u Yorku. Ipak, svaki takav čin samo sve više nas čini odlučnima da se borimo protiv takvih barbarskih čina i da se borimo za bolji svijet. Ponosimo se na naše živote, na naše slobode, ponosni smo na našu demokraciju koju ćemo braniti, a pritom nećemo mijenjati način života. Nimalo ne namjeravamo pokleknuti pred terorizmom. Danas moramo se sjetiti i drugih nevinih žrtava, osobe koje su vrlo nedavno izgubili e, život zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile e, daleke dijelove Europske unije Karibe i Sjedinjene američke države. Molim da zajedno sa mnom održite minutu šutnje. Dante, imate riječ. Hvala predsjedniče. Sinoć u Livornu je u nekoliko sati palo onoliko kiše koliko i u proteklih osam mjeseci sveukupno. Ovoga puta, nažalost, bilo je šest žrtava, među inima cijela jedna obitelj, a dvije su osobe nestale. Vi ste se upravo sada e, prisjetili priliku minute šutnje i odali poštovanje svim žrtvama elementarnih nepogota Ali htio bih također da svi europski građani i svi eurozastupnici ovom prilikom iskažu solidarnost gradu Livornu i e, želimo da se još jednom potvrdi da se ovaj parlament bori protiv klimatskih promjena. Jer e, ove elementarne nepogode do kojih je jučer došlo u kraju iz kojeg ja dolazim, ali događaju se i drugdje u Europi i u cijelom svijetu. Eto, molim da pokažemo solidarnost i da se ponovo angažiramo u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Zastupniče Danti, i, e, ja se slažem s vama i e, stojim e, uz vas. Mislim da se angažman Europskog parlamenta u borbi protiv klimatskih promjena jasno osjeća. A svi ovi nedavni događaji u Europi i izvan Europe samo nas još jačaju u toj namjeri. Zastupnik Pitela ima riječ. Hvala predsjedniče. Govorili ste o tragediji u posljednjih nekoliko sati i podsjetili ste e, nas na dramatičan teroristički napad koji se dogodio u Njujorku prije 16 godina. Prije 44 godine, 11. rujna, u Kazi Rosadi u Santiago de Chile je e, poginuo Salvadore, a Salvador Allende e, prilikom dakle granatiranja zgrade u kojoj se nalazio. Ja sam tada imao 14 godina i slušao sam njegove riječi preko radija koje su me duboko obilježile. Govorio je, možete ubiti mene, ali moje ideale i moje vrijednosti nećete nikada ubiti neka nas riječi Salvadora Allendea potaknu da se borimo protiv svakog napada na demokraciju, vrijednosti i e, slobode ljudi. Zato se zalažemo za Europsku uniju i zato volimo e, jaču Europu i želimo jaču europsku integraciju. Zastupnik Prust ima riječ. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče što smo sada održali minutu šutnje u spomen svim žrtvama elementarnih nepravoda u Europi i na otocima sam Sveti Marten i Sveti Bartelemi na Karibima. Ali e, moramo se nadati da će se što prije srediti situacija na tim otocima. Želim pozdraviti rad svega onoga što je načinila Europska unija pod utjecajem povjerenika Stiljanidesa. Kako administrativno, tako i na terenu su se mobilizirali. Moramo pokrenuti Europski fond za solidarnost kako bismo odmah počeli obnovu tih teritorija treba pojačati koordiniranje i razmišljanje u Europi kako bismo procijenili takve rizike i kako bismo regulirali i reagirali na krize na još prikladniji način. Trebamo raditi na zaštiti i razvijati našu civilnu zaštitu jer imamo odgovarajuće strukture. Hvala zastupniče Prust. Kao što vam je dobro poznato, same države moraju uputiti zahtjev Fondu za solidarnost. Mislim da će Francuska zatražiti da Europska komisija tu intervenira. Prilikom ove sjednice izglasat ćemo, mislim, milijune eura koji će se izdvoriti za potres u Italiji. Europska komisija uvijek je dobro reagirala na takve zahtjeve i uvjeren sam da će i ovoga puta brzo reagirati te da ćemo poslati poruku konkretne solidarnosti francuskim građanima, uključujući francuske građane iz e, udaljenih e, dijelova i e, koje su nedavno bili žrtve elementarnih nepogoda. I e, dakle, i Italija će brzo reagirati na prijedloge Europske komisije vezano za fond e, solidarnosti. Najprije e, zastupnica, zastupnik Karim. Predsjedniče, hvala. Evo dvije stvari vrlo kratko. Prije svega jutro sam pročitao izvješće što su ga europski građani u Ujedinjenoj Kraljevini E, načinili u kojoj e, se boje najnovijih vrsta diskriminacije koje su se pojavili u različitim oblicima. Molim e, da se da eventualnu pomoć britanskoj vladi i da se jasno kaže da se ovakva diskriminacija ne može tolerirati. Jer me to podsjećao na davne dane kada je pisalo na oglasima ne želimo crnce, ne želimo pse. Dakle, takvo nešto ne želimo. A druga stvar vezana je za nagradu Saharov. Što se radi kada netko kome je ta nagrada dodijeljena počne govoriti i ponašati se na način koji nikako nije u skladu sa nagradom Saharov. Kako možemo nekako promijeniti kada, situaciju kada je, se radi o osobi koja je nekada dobila nagradu? Vrlo je teško reagirati na ranije odluke ako netko tko je dobio nagradu Saharov teško možemo nešto učiniti naknadno ako se osoba počela ponašati drugačije. Teško mi je komentirati ex post, ali ako imate neke konkretne elemente recite. Zastupnik Karver ima riječ. Hvala predsjedniče. Htio bih i ja nešto sada reći. E, žao mi je čuti ovo što se dogodilo na Karibima, na francuskim teritorijima, ali i na britanskim e, teritoriju e, su također bili pogođeni ovim teškim uraganom, a i mnogi drugim. I mislim da bi bilo dobro da jednostavno govorimo o svim žrtvama u toj regiji bez obzira iz koje su države ili koje nacionalnosti. Osobno mislim da nema nikakvih razlika jer minuta šutnje bila je u spomen svim žrtvama na svim mjestima kako u Europi tako i izvan Europe E, i to dakle svim žrtvama koje su bile žrtve elementarnih nepogoda, baš kao što smo odali minutu šutnje u počast žrtvama terorizma. Gospođa eh, Jimenez Biseril. Hvala. Znam da ste održali minutu šutnje u spomen svim žrtvama i upravo ste rekli da nema razlike među žrtvama. Međutim, dopustite mi da izrijekom spomenem žrtve e, potresa u Meksiku gdje je više od sto ljudi poginulo. To su zemlje partneri, to su bratski narodi Europske unije. Mislim da u ovom parlamentu moramo izraziti podršku Meksikancima i njihovoj državi. Hvala. Vi ste kao u vašoj ulozi predsjednica izaslanstva e, za Meksiko e, dobro učinili da ste se javili za riječ, ali mi smo govoreći o žrtvama elementarnih nepogoda u to uključili i žrtve potresa u Meksiku. Hvala. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, sada proglašavam da je zasjedanje prekinuto 6. srpnja 2017. godine se nastavlja i e, u, ovdje odobravamo i zapisnik sa sjednice 6. srpnja. Nakon